Nastavljamo sa dnevnim redom jer znamo da su izvjestitelji imaju jako pun program, ispričavam se na kasnom na kašnjenju. Sad dolazimo na izvješće e, Odbora za kulturu, obrazovanje i odbora za poslova pod naslovom uz strategije Europske unije za međunarodne kulturne odnose. Informirali su me da imamo 313 amandmana i da je 6. travnja održan sastanak s u Sjeni. Tijekom tog sastanka su izvjestitelji su se složili oko 21 kompromisnog amandmana i stoga ćemo sad vrlo rado nastaviti sa razmatranjem tih amandmana. Sada predajem riječ odmah e, mojoj su predsjednici na ovom sastanku za uvodne riječi i hvala vam lijepo što na ovom zajedničkom odboru za vanjske poslove odboru za kulturu. Hvala vam gospodine predsjedavajući što ste mi dopustili da kažem nekoliko riječi. Sorry. <laughs> Sorry, Mr. Brock. Uh, it is my turn. Ispričavam se, gospodine Brock, na meni je red. Da, su sastankom. Hvala gospodinu Vitesanu na njegovim javljenima za riječ. Sada ću se prebaciti na mađarski kako bih nastavila s našim sastankom. Bár nincs sok időnk, de mielőtt megadnám a szót az előadóknak, meg, hogy... Hvala vam. Nemam mnogo vremena, ali prije nego što predamo riječi su izvjestima, dopustim mi da samo kažem nekoliko riječi. U protiv nekoliko godina Europska unija je u krizi, u gospodarskoj socijalnoj krizi i tu postoji jedan vrlo važan element koji nedostaje u našem odgovoru, a to je element kulture. Demokracija gotovo u potpunosti ovisi o političkoj kulturi. Mi u odboru za kulturu smatramo da je vrlo važno uključiti aspekte kulture u rasprave o političkim mjerama. I smatramo da bi kultura trebala biti alat koji se koristi u politici i diplomaciji. Kultura daje smisao životu i e, jedna je od glavnih temelja naših društva. Htjela bih zahvaliti su izvjestiteljima što su pripremili vrlo snažno izvješće koje opisuje vrijednost kulture i uvodi kulturu kao pokretač međunarodnih odnosa. A sada bih predala riječ gospodinu Broku. Eh, Hvala vam lijepa, gospođo supredsjedateljice, gospodin supredsjedatelju. Neću dugo govoriti jer smo već održali ovu raspravu i e, mogu se samo složiti s e, ovime što je, rekla gospođa Bokšor. Mislim da smo na sastanku zvijestva u Sijeni vrlo detaljno obradili amadmane i, ako se dobro sjećam, imali smo veliku podršku za to. Kod kompromisa amandmana broj 2 se moramo još dogovoriti o tome. Tu još nemamo dostatni kompromis, ali siguran sam da ćemo ga pronaći. To je ono što se tiče kulturne baštine i povijesne baštine Europe. Tu bi neki što se tiče tema filozofija i prava koje dolaze iz Grčke i Rima, iz e, živsko-kršćanske tradicije, htjeli tu nadodati još element islama. Ja i neki drugi su protiv toga da proglasimo to europskom baštenom. Islam danas spada u Europu, ali to nije europsko nasljeđe. Mislim da moramo to pomalo razlikovati. Ali ja sam uvjeren da ćemo još ih nekoliko dana i što se toga tiče još uspjeti izraditi smisleni kompromis koji nam omogućava da ne kažemo ništa krivo, a da istovremeno zadovoljimo sve. Što je ono što je najvažnije. I još jedan dani filozof Leibniz mogu njega citirati koji je rekao da smo, mi za, da smo mi najbolji od svih svijetova i da to onda uspijemo tu realizirati. Ja inače smatram da je ovo zanimljiva vježba. Za odbor za kulturu je kultura naravno vrijednost sama po sebi, dok eh, je kultura u odboru za vanjske poslove više nešto što ima instrumentalni karakter. To su različite ishodišne točke koje ovdje moramo usuglasiti. U suradnji sa gospođom Kostom, barem što se mene tiče, mogu reći da nam je to dosta dobro uspjelo. Ja isto tako smatram da bismo tako što kulturu više e, uključimo u sve to i vrijednosti koji se tiču kulture, da bi nam to omogućilo da sklopimo kompromise, da mm, e, budemo posrednici, da djelujemo u svrhu pomirenja i moramo isto tako reći da kultura i povijest igraju vrlo važnu ulogu Primjerice, ja se pripremam za putovanje u neku zemlju s time što se informiramo o povijesti te države. To je mnogo um, sadržajnije nego samo da pogledamo gospodarske brojke, primjerice koje se mijenjaju svakih nekoliko godina i mislim da bismo to trebali imati na umu. Ali isto tako bismo to trebali uključiti države članice. Kultura nije europska nadležnost, to je nadležnost eh, država To je u trećoj kategoriji Lisabonskog ugovora. Dakle, da mi tu možemo samo držati jednu potpornu ulogu i stoga moramo zainteresirati države članice da u tome sudjeluju. I stoga mi smatramo da bi Europska unija trebala biti na neki način jedan most kako bi onda preko nje države članice u dogovoru mogle predstavljati svoje kulturno bogatstvo i izvan područja Europske unije. I to je važno, dakle, prikazivanje našeg vlastitog identiteta, identiteta država članica, da se to odvija na jedan smislen, koordiniran način, kako bi to bila stvarna dodatna vrijednost. Dakle, operativno u smislu da se koristi kultura, ali isto tako i da se kultura iskoristi za prikazivanje vlastitog identiteta, da tu, dakle, na neki način vrbujemo za nas, a da smo istodobno i u stanju da to bude dodatni element politike koji će biti od koristi. I još jednom ponavljam da smo sa gospođom Kostom dobro surađivali i da postoji samo ova jedna točka gdje još e, se naše mišljenje razlikuju između pojedinih klubova zastupnika, ali da mislim da to možemo riješiti. Ako ću vas sada uskoro napustiti, onda je to zbog toga što me čekaju u komisiji, a tamo se isto tako radi u jednoj kulturnoj temi, naime na koji način Europska se može izgledati Europsko sveučilište u financiju jednu europsku diplomatsku školu koja bi onda imala svjetskog značaja, dakle to jedan malo povezano sa ovim izvješćem, a komisija me zamola da budem prisutna na početku te, da budem prisutna na početku te rasprave kako bi mogli napredovati po pitanju tog projekta. Hvala vam lijepa. Thank you, Mr. Brock. And now... Hvala vam, gospodine Broke, a sada riječ dobiva gospođa Kosta. E, Dobar dan. Oprostite što malo kasnim. Uvjeren sam da je su izvjestitelj kolega Brok već rekao koji su najzanimljiviji aspekti e, o kojima smo raspravljali. Moram ukratko samo reći da kada e, pogledamo na amandmane, možemo govoriti o tome da oni obogaćuju tekst. Gotovo svi amandmani traže samo više preciznosti u različitim pitanjima kojima se bavimo. E, među njima neke stvari koje smo su izvjestitelj i ja zajedno predstavili. Kao što znate, htjeli smo se posebno usredotočiti u ovom izvješću na tri e, makro dijela. Dakle, naša strategija koja moramo napraviti u okriljem gospođe Mogherinija i gospodina Navričića. Dakle, odnosi, vanjski odnosi uvijek trebaju biti obogaćeni sa aspektom kulture primjerice pitanja ne samo kulture, već i obrazovanja. To je vezano i za subsidijarnost i za kulturnu raznovrsnost. Istovremeno trebamo dati znak da smo svjetski dionik koji želi imati ulogu u očuvanju mira, e, interkulturnom dijalogu, intervjerskom dijalogu. I mislim i to mnogi podržavaju da postoje obveze iz bilateralnih sporazuma i da e, recimo različiti sporazumi poput ACPA e, uvijek imaju taj e, kulturni dijalog kao jedan od elemenata. Izrađujemo kompromisne amandmane, nekoliko smo se puta sastali s izvjestiteljima u sjeni i sastavili e, već sada 20 kompromisnih amandmana u koje obuhvaćaju 80 uloženih amandmana. Izradit ćemo ih i druge. Naši ciljevi su e, upravljanje e, globalne strategije, pristup od osoba do osoba, odnosno od naroda do naroda. I isto tako gledamo na pitanja vezana za subsidijarnost. E, trebamo razjasniti odnose prema nacionalnim kulturama. E, radi se o platformi koja bi se trebala obogatiti i koja bi trebala postati referentna točka kako bi se kasnije proširila e, suradnja, sudjelovanje svih, dakle, pojedinih dionika. Isto tako i institucionalni dionika kao što su UNESCO ili pak Vijeće Europe. Bit će čitav niz partnera koji, će, koji ćemo imati, različite institucije, glavne su dakle UNESCO i Vijeće Europe. Kultura, e, odnosno postojat će u upravljanju strukturirani dijalog. A različiti organizmi koji zastupaju kulturne dionike, umjetnike i tako dalje će tu biti zastupljeni. Ali uz to će se dodati zapravo e, snažna referenca na različite europske kulturne dionike. Trebamo ojačati međunarodnu dimenziju postojećih programa, to je nešto što je velik broj kolega predložio. A također trebamo ojačati ulogu industrije kulture. To je nešto što je vrlo značajno za e, socijalni razvoj. Mislim da je vrlo važno obraniti kulturnu baštinu i to na različite načine. Trebamo imati europski instrument za zaštitu kulture i dati mogućnost brzog djelovanja. E, to je nešto što je već postojalo putem UNESCO i plavih kaciga. E, međunarodna dimenzija e, toga je da su rušenje kulturne baštine da se smatra zločinom protiv čovjetnosti i ratnim zločinom. Radit ćemo također na e, jačanju svih e, struktura. O tome se slažu mnoge glavne uprave. A također želimo upravljanje koje će imati vrlo jasne rokove i ciljeve znači godišnji i višegodišnji planovi o kojima će se govoriti na Europskom kulturnom forumu kao i o danima politike razvoja koji već postoje. E, radit će se također na suradnji sa jugom i istokom Europe kao i sa trećim zemljama a u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje postojeće zato odgovarajuće strukture. Želimo također se više usmjeriti na mlade naraštaje, a kolega Brok i ja naznačili smo da bi bilo dobro da postoje programi mobilnosti za mlade umjetnike. Među programima koje smatram da su korisni jest i e, europska karta e, e, umjetničkog rada trebali bismo također valorizirati manjinske kulture kao i kulture migranata 2018. godina bit će godina europske kulturne baštine. To smo upravo izglasali, a te godine bismo trebali lansirati ovu novu strategiju i tu bi aspekt komunikacije trebao biti jako naglašen. Dodajem da treba posvetiti značajnu pozornost aspektu i kulturnoj raznovrsnosti u trgovinskim odnosima. A isto tako E, trebamo naglasiti i pitanja uvoza e, kulturnih dobara, naročito ako dolaze iz ratnih zona. Dakle, imamo 20 kompromisnih amandmana za sada. 30. svibnja glasat ćemo o ovom izvješću i sigurna sam da ćemo zajedno s izvjetnjima u Sjeni odlično odraditi posao. Hvala vam lijepa. A sad izvjestitelj u sjeni. Kao prvo u ime EPP-a riječ gospodin Zdrojevski. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo, przede wszystkim... Hvala vam lijepa, dame i gospodo. Kao prvo, ja se slažem za kompromis. Mislim da kompromis amandmani obuhvaćaju većinu onoga što smo rekli i ne bi da ih više mijenjamo. Mm, Elmer Brock je na početku rekao da imamo različita mišljenja vezano uz dva kompromisna amandmana. Ja bih eh, rado o tome raspravljao, ali ja ne bih htio da se bilo kakve, kakva druga imena filozofa ili islamu to uključe. Ako spomenemo Leibnica, onda bi trebali spomenuti Voltaire i drugo, druge filozofe. Ako spomenemo islam, onda bismo trebali spomenuti i imena drugih kultura koje su utjecale na europsku kulturu, uključujući i japansku kulturu primjerice. Pa i što se tiče kulinarstva. Mislim da bismo trebali biti oprezni kada se radi o ključnim temama u dokumentu. Ako se želimo danas uzatočite na samu srž kulture, na E, ono što čini e, opipljivu i neopipljivu kulturnu bašnu Europe, iako tu u tom dokumentu kažemo da bi to trebalo biti vrijednost koja se treba koristiti u diplomaciji, onda ćemo učiniti važan korak naprijed. No, što tome trebamo se prisjetiti da u okviru strategije Europske unije će se kultura prije svega promicati kroz promicanje pojedinih nacionalnih država. A ako želimo govoriti o zajedničkoj poruci, onda bi ta poruka trebala samo podržati i e, popratiti te individualne poruke. Mislim da bismo trebali ostaviti kompleksne mane kakve jesu, ne ih pojačati, jer mislim da bi to naštetilo samom dokumentu. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospođa Jimenez Parbat ima riječ. Hvala Silviji Kosti na obavljenom radu. Ovo izvješće o budućoj strategiji Europske unije za međunarodne kulturne odnose je uključilo i nekoliko od mojih primjedbi i u kompromisnim amandmanima ih vidim. Sve u svemu to odgovara vrijednostima i stalištima koje svi dijelimo. Mi smatramo da je kultura samostalna vrijednost koje osobe različitog porijekla spaja, koja obogaća odnose među državama i kao takva čini i sastavni dio vanjske politike Europske unije. Samo bih htjela nekoliko točaka sa sastanka izvjestan u Sjeni naglasiti. Dijalog među kulturama i regijama je vrlo važan, ali ja bih htjela naglasiti da bi dijalog trebao obuhvatiti i sve one osobe koje ne pripadaju određenoj vjeroispovijesti i ateisti i agnostici, oni čine 37% svjetskog stanovništva. I oni žive u svim dijelovima svijeta, čak i u onim zemljama koje imaju većinski muslimansko stanovništvo. Mislim da bi u ovom izvješću ih trebali jednoznačnije navesti, posebice kada se radi o našim humanističkim vrijednostima. Jer sloboda mišljenja, sloboda vjeroispovijesti, sloboda govora, to, su vrijednosti koje su duboko ukorijenjene u Europskoj uniji. Također je važno naglasiti i suradnju na području kulture sa partnerskim državama, te svjetsku politiku koja ima za cilj eh, mir i eh, poštivanje slobode mišljenja, slobode govora, slobode vjeroispovijesti. Hvala. Hvala vam. Kolega Milan Mon je sljedeći govornik. Gospodin eh, Milan Mon, imate riječ. Pardon, es hablando de, estaba hablando de compromiso. Ispričavam se. Upravo smo govorili o kompromisnim amandmanima. Vi ste rekli da su neki kompromisni amandmani već usvojeni, a ja ih nemam. Sada, nakon što sam to razriješio, još jednom bih htio zahvaliti Silvi Kosti Broku na, njihovom izvješću. Naravno da su kulturne vrijednosti vrlo važne, pa i na međunarodnoj razini. A Europska unija i njene države članice su prave kulturne sile. A i kultura kao instrument eh, je nešto što je neophodno i što treba dobro koristiti kako bi ta struktura poput Europske unije koja ima, eh, koja nema zapravo isključivo nadležno područje kulture mogla eh, na tome raditi i kako bi se mogla koordinirati sa državama članicama u smislu uključivanja kulture u međunarodne odnose. Ja bih tu htio istaknuti eh, europske kulturne puteve. To je inicijativa koja je pokrenuta 1977. godine vezano uz to da je Vijeće Europe e, proglasilo e, hodočasničku rutu do Santiago, do, Santiago de Compostela kulturnim putem. To su zajednički putovi koji naglašavaju naše zajedničke korijene i e, koji kulturu prikazuju kao nešto što nas povezuje, a ne nas suprotstavlja, što predstavlja kulturu kao temelj suradnje. To mislim da je jedna važna inicijativa koju bi Europska unija dalje trebala podupirati. Evo sada ću zaključiti. S time što ću konstatirati da te, ti europski kulturni putovi ne obuhvaćaju samo države članice i da bi trebale se proširiti i na države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje. Gospodin Brok nas je već napustio, ali ja bih eh, eh, zamolio gospođu Kostu da moj amandman 310. u to dokumentu dokument se radi upravo o tom važnom programu Vijeća Europe u smislu europskih kulturnih puteva. Hvala vam lijepa. Nitko drugi nije na popisu zagovornike i stoga vraćam riječ gospođi Kosti. Kolegi, e, ancora Hvala svim kolegama, hvala kolegi Broku i svim izvjestanjima u sjeni jer smo već napredovali po pitanju kompromisnih amandmana. E, kolega Milan Mon i ja imamo zajedničku strast koja je dio naše e, strategije koju moramo ojačati s Vijećem Europe, a radimo naročito e, na pitanju kulturnih puteva kolega Zdrojevski, da moramo se okrenuti prema budućnosti, gledati ono što nas ujedinjuje i e, moramo naravno raditi na europskoj međunarodnoj e, kulturnoj e, strategiji. U to će biti uključeni nacionalni kulturni instituti i druge značajne institucije mi se ne trebamo ovdje zamijeniti e, druge, već će Europska unija na osnovu temeljnih ugovora jednostavno naglasiti e, e, kulturne aspekte i ojačati suradnju s trećim zemljama i isto tako će govoriti i o zajedničkim korijenima i mislim da je dobro da mi sve to možemo protumačiti. Što se tiče e, kolegice Jimenez, sasvim sigurno e, jasno mi je što vas brine. Kada se govori o interkulturnim i intervjerskim, dakle e, interkulturni i međuvjerski, znači da je to otvoreno i za sve filozofije i sve kulture, za sve one koje vjeruju ili one koje ne vjeruju mislim da e, zaista e, postoji raspoloživost da se o tome rade, ali u ovom času ono što je izuzetno bitno je intervjerski dijalog što će ići na dobrobit svih i onih koji nisu vjernici. Jer to daje mogućnost da se izrade politike mira i zajedničkih vrijednosti, bez obzira na ispovijesti. Papa Franjo bio je u Egiptu ovih dana i mislim da je to upravo i nešto što obilježava e, međuvjerski dijalog, ali i međukulturni dijalog, jer to je nešto što sasvim sigurno znači dijalog među različitim kulturama i vodi nas do različitih korijena. vi naglašavate element koji mislim da svi mi dijelimo. U kompromisnim amandmanima se to vide. Mi smo pokušali to uklopiti u kompromisne amandmane i naglasiti ga. Održavanje mira je tu spomenuto, a uopće svi aspekti koji su e, vezani za ljudska prava i očuvanje mira su jako bitni. Evo, mislim e, da se mogu zahvaliti svima, zahvaljujem se i kolegi Broku na suradnji i hvala. Hvala vam lijepa. A sada smo završili sa zajedničkim sastankom Odbora za kulturu i Odbora za vanjske poslove. Želim vam ugodno poslijepodne. Hvala kolegama iz Odbora za kulturu na prisustvo na ovom zajedničkom sastanku. Zamolit ću ih da što tiše izađu, budući da mi ovdje na sastanku brafet nastavljamo sa današnjim glasovanjem i započet ćemo s time odmah sada. Samo evo da damo 30 sekundi zastupnicima da izađu iz dvorane i zatim krećemo s glasovanjem.